prihvaćeni. Naslovi tih akata bit će sadržani u zapisniku uz ovo, ovu sjednicu. Molim vas da primite na zadnje sljedeću odluku. Konferencija predsjednika 11. je rujna u skladu sa člankom 146. stavkom 3. odlučila da brišemo plenarno zasjedanje 8. i 9. listopada kako bismo dali dovoljno vremena za prikladan izbor komisije i članova komisije, a izbor je predviđen u zasjedanju 22. i 3. listopada, dakle zasjedanje 8. i 9. listopada u Briselu se otkazuje. Toliko o obavijestima. Sada prelazimo na dnevni red. Konferencija predsjednika u članku sa, u skladu sa člankom 140.